Okay, Poštovani kolege, htio bih započeti s našim sastankom. Dobar dan, možemo usvojiti dnevni red. Hvala. Imam nekoliko priopćenja. sporazum o PDV-u između Europske unije i Norveške, budući da nema nikakvih amandmana na izvješće izvjestitelja Miguela Vjegaska, on o sporazum između Europske unije i Norveške o PDV-u neće biti rasprava o amandmanima, nego ćemo pristupiti glasovanju o izvješću sutra 24. travnja. Zatim sažetak e, odluka i e, preporuka koordinatora sa sastanka 26. ožujka, izvješća i ni na vlastitu inicijativu, Mm, redoslijed e, po prioritetu izvješća će izraditi ikon e, i to su podložne e, kvoti, dakle godišnje izvješće o SB-u, godišnje izvješće o tržišnom natjecanju i godišnje izvješće EIB-a. Dakle, također je dogovoreno da se zatraži i derogacija od odluka koje se odnose na odluku konferencije predsjednika od 15. ožujka, tako da možemo zatražiti ovršenje da izradimo naše izvješća o sve tri temama vama. Također su se koordinatori dogovorili za sljedeće korake u vezi sa dijalogom između Vijeća Euroskupine, u vezi sa jačom ulogom parlamenta u e, budućim imenovanjima e e SB-a, naročito nasljednika, sadašnjeg predsjednika SB-a. Brexit, koordinatori su se dogovorili o daljim elementima radne metodologije u vezi sa Brexitom, što uključuje također i sastanak koji ćemo održati sutra u okviru izvješća gospodina ESA o kojem ćemo razgovarati sada. I koordinatori su se složili da trebamo imati svakako dosljednost u našim stajalištima. Zatim, e, bivši zaposlenici Ernsta i Younga, sažetak dostupnih informacija u tisku će tajništvo prikupiti i prevesti, javna saslušanja, nacrt e, saslušanja za PDV koji će se održati sutra je usvojen sa određenim dodacima, zatim e, prodaja financijskih proizvoda. Poseban sastanak će se organizirati sa autorima studija koje je naručio odjel za politiku, zatim e, stručnjaci na javnom saslušanju 19. lipnja će biti iz Francuske i Italije jedan predstavnik ESE, odnosno EOP, e, jedan predstavnik komisije, jedan predstavnik Better finance zatim e, posjete Ekona i izaslanstva. Nema komentara o nasrtu programa za posjetu Bazelu koju smo već imali. 16. travnja i posjeta SAD-u u lipnju, dakle uključili smo i New York City sa Washingtonom u nacrt programa, zatim ekonomsko upravljanje. Zatražena je prostorija za izanedni sastanak 9. E, srpnja u 15 sati za monetarni dijalog i saslušanje SRB-a, dakle tu će prisustvovati Mario Draghi i koordinatori su dogovorili i dodatne elemente i za e, paket iz prosinca za gospodarsku i monetarnu uniju. Koordinatori su se složili da će se pozvati također i određeni članovi nadzornog tijela SSM-a za e, sastanak radne skupine iza zatvorenih vrata. On će se održati sutra, dakle neće biti dostupan javnosti nego i iza zatvorenih vrata i imat ćemo i članove SSM-a koji su jedno i nacionalna nadzorna tijela zatim e, moguće buduće studije odjela za politiku, s obzirom da se približava kraj saziva, koordinatori su odlučili zatražiti samo jednu studiju koja se odnosi na učinak uredbe 537 iz 2014. godine o troškovima koncentraciji i tržišnom natjecanju u e, europskom tržištu revizije. Zatim predstavke, dogovoreno je da se neće na sajti rad na predstavkama 56 iz 2014. 2017. i 429. 2017. Predlozi rezolucija, dakle, odlučilo se da se neće na sajti raditi na predlogu rezolucije B8 povlaka 0131 iz 2017. godine o kolaborativnoj ekonomiji i još nekoliko priopćenja, dakle zahtjev e, odbora FAM za izvješće na vlastitu inicijativu. Koordinatori su dogovorili da se pozovu na članak 55. Nakon e, potvrde da e, će se taj, to izvješće odbiti od bodova FAM i sve ostalo je neprihvatljivo ekonu. Nije bilo pregovora na kalendar i oblik predloženih sastanaka sa odborom za financije Bundestaga i zajedničkim sastankom sa odborom EMPL o CSR-ovima. Ostalo, dakle IFRS 17, dogovoreno je da će se predstaviti predlog rezolucije na plenarnoj u srpnju. Točka treća je izvješće o e, pregovorima u tijeku. Dakle, uredba GNI od 10. travnja 2018. godine imamo u tijeku trijalog i postignuti je privremeni sporazum između institucija i Također će se ponovno posavjetovati sa odborom e, u toku događaja i to je u skladu sa e, člankom 69. F poslovnika. Još čekamo potvrdu da će vijeće prihvatiti taj sporazum. Zatim uredba ECN Plus 17. travnja 2018. održan je prvi trialog Tri institucije su se dogovorile o rokovima i podjeli između političkih i tehničkih e, članaka i stavaka. E, većina tema koje su bile na raspravi su bile e, zaštitni mehanizmi, neovisnost, resursi i e, to je otvoreno bez da se došlo do sporazuma. Sljedeći e, trijalozi će se održati 14. svibnja i 30. svibnja i u međuvremenu će se izvršiti pripremni rad na tehničkoj razini. Trebamo e, usvojiti zapisnike sa sastanaka 19. do 20. ožujka, 26. i 27. ožujka 2018. i 9. travnja 2018. Dakle, ako nema nikakvih komentara, smatramo ih usvojenima. I na kraju možemo prijeći na točku petu dnevnog reda, a to je izvješće o odnosima između Europske unije i trećih zemalja u vezi sa zakonskim uređenjem i nadzorom financijskih usluga. Izvjestitelj je Brian Hayes. Gospodin Hayes je predstavio nacrt izvješća o kojem ćemo sada razgovarati nakon njegovog kratkog uvoda. Gospodine Hayes, izvolite. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da je ovo doista važno izvješće i važna inicijativa iz dva razloga. To kao prvo, u veljači prošle godine komisija je objavila važnu reviziju našeg e, odlučivanja u vezi sa ekvivalentnošću u području financijskih e, usluga, ali također e, to je važno i s obzirom na Brexit i to želim istaknuti da kakav, bio, kakav god bio naš pristup, da trebamo uskladiti naš pristup parlamenta i cilj pregovora koji se održavaju na drugom mjestu i to moramo dobro odraditi i nadam se da ću na kraju zahvaljujući tome doći do sporazuma. Čitav cilj ovog izvješća je zapravo razmotriti horizontalno postupak ekvivalentnosti i naravno postaviti niz pitanja, dakle odgovarali sve to svrsi i mogu li takvi postupci se poboljšati i može li se čitav sustav ekvivalentnosti učiniti podložni eh, podložnim nadzoru eh, Europskog parlamenta. Kada je riječ o sadašnjem sustavu, mislim da ga treba potpuno izmijeniti, odnosno da nemamo odgovarajući sustav, budući da se takve odluke donose od slučaja do slučaja, da su za svaki predmet različite. Jedna od preporuka iz izvješća je da treba postojati jedan jedinstveni zakonodavni okvir koji će to urediti i to znači da trebamo imati standardizirani postupak, odnosno jedinstveni okvir e, koji će osigurati veću transparentnost i dosljednost u načinu donošenja odluka kada je riječ o različitim predmetima. Mislim da vrijedi reći također i u kontekstu temeljitog razmatranja ovog pitanja u parlamentu da zapitamo je li ovaj postupak najbolji sustav za rješavanje pitanja sa trećim zemljama. To su unilateralne odluke koje Europska unija donosi i kojima se institucijama trećih zemalja daje pristup našem tržištu. To je jednosvjeran postupak, nema reciprociteta. Tako da se pitam ne bi li možda vrijedilo razmotriti jedan sustav uzajamnog priznavanja i pristupanja s trećim zemljama osim umjesto unilateralnih odluka. Naravno, znam da bi to bilo teže, ali to bi također donijelo i jasne koristi europskim financijskim ustanovama, budući da bi one dobile time pristup e, tržištima trećih zemalja. Naravno, znam e, da e, taj sustav donosi koristi Europskoj uniji, odnosno bolje tržišno natjecanje, uklanjanje prepreka na tržištu, bolja ulaganja i bolji priljev kapitala i mogućnost e, nametanja međunarodnih standarda čime se smanjuju sistemski rizici. To su sve jasno prednosti istovjetnosti i mislim da to trebamo priznati, a osim toga odluke o istovjetnosti se donose provedbenim aktima i kao što znamo parlament ne igra nikakvu ulogu u provedbenim aktima i to me dovodi do ključnog pitanja koje sam istaknula u izvješću, odnosno jesu li te odluke tehničke ili političke prirode. U izvješću spominjem odluku komisije o e, švicarskim e, burzama za trgovanje dionicama iz 2017. godine i komisija je jasno e, izrijekom rekla da je ona na snazi godinu dana i da se može uvjetovati napretkom pregovora o zajedničkom institucionalnom okviru sada neću ulaziti u to je li to bio ispravan pristup, nego se jedino pitam je li to bila politička odluka u kojoj međutim parlament nije sudjelovao. Kao što je spomenuto u izvješću Balc o Um, stanju napredovanja, uredbe o financijskim uslugama, dakle delegiranim aktom omogućuje se suodlučivanje, a osim toga Europska unija donosi odluke o razvoju odnosa za trećim zemljama i tu je prisutan jasan politički element čega smo svi svjesni, mislim. Tako da parlament mora dati i svoje mišljenje o postojećim trgovinskim sporazumima i mora igrati veću ulogu u donošenju odluka o istovjetnosti. I u izvješću iznosim neke prijedloge u vezi sa u poboljšanjem e, postupka, odnosno mislim da treba odluke revidirati svake e, tri godine i nadzor trebaju provoditi europske agencije kako bi se uvjerile da treće zemlje se pridržavaju ovih odluka i također predlažem e, da se treba uvesti jasan e, postupak kada je riječ o usvajanju, povlačenju ili suspendiranju ovih odluka. U izvješću se također spominje uloga Europske unije u međunarodnim tijelima, a to je ključan dio usvajanja međunarodnih standarda kada je riječ o financijskim uslugama i nužno je istaknuti važnost e, Europske unije E, u tim tijelima i također potrebu da se uvedu dosljedni postupci u vezi sa financijskim uslugama kako bi se izbjegle rupe u zakonu. U ovom izvješću iznosim neke prijedloge u svezi s time kako dalje napredovati nakon što sam iznio napomene o reviziji komisije i o Brexitu, a e, inače radujem se budućem radu sa izvjestiteljima o Sjeni kako bismo mogli svi dati tome doprinos i kako bismo mogli usmjeriti Europsku uniju kada je riječ o budućim odlukama o istovjetnosti. Hvala vam. Pa, Hvala lijepa predsjedniče. Ovo je važan izvještaj i potreban izvještaj, kao što je rekao izvjestitelj. Međutim, nemoguće je razdvojiti rasprave kod ovog izvješća od e, trenutnih e, pregovora o, o mogućem Brexitu Ujedinjena kraljevina napušta Europsku uniju. E, to su više tehničke rasprave nego političke e, rasprave koje usklađuju istovjetnosti e, i politike i nastoje ustanoviti određene kriterije o istovjetnosti i sustavima istovjetnosti koje moramo staviti u sve direktive, uredbe i tako dalje pregovori o Brexitu, oni u osnovi sprečavaju raspravu o ovom izvještaju. E, možemo raspravljati samo o tehničkim stvarima i o tome e, kako bi trebali izgledati sustavi e, istovjetnosti. Moramo također znati koliko je važno u ovim ključnim trenucima i kako je važno da se glas parlamenta čuje. E, izvještaj je važan, mislim da je primjeren i da dolazi u pravi trenutak. Nacrt koji smo dobili od izvjestitelja je uravnotežen pa mu stoga čestitam on je stavio na papir e, različita načela i vrijednosti na kojima se mogu sustavi istovjetnosti bazirati. Mi moramo biti svjesni koliko to može biti važno u raspravima e, za Brexit i e, u budućim odnosima sa Britanijom. Međutim, neke točke e, možda nisu sasvim jasne, e, s nekima se malo e, i ne slažemo pa ćemo dati, predati naše amandmane u sljedećih nekoliko tjedana. Na primjer smatramo da režim istovjetnosti mora biti precizan, ali uzajamno priznavanje u stavku 5 mislim da to nije ispravno u stavku 8 e, odnosi istovjetnosti moraju biti ukorijenjeni u pravnom okviru EU-a, ne e, samo u međunarodnim standardima. Mm, e, dakle, to mora biti zasnovano na načelima Evropske unije, kao moraju poštivati međunarodne okvire to mora biti također i dio pravnog okvira e, Evropske unije. E, e, članak 17. Ne znam hoćemo li imati automatski sustav priznavanja istovjetnosti. Mislim da to nije moguće. Saslušavši izvjestitelja, mislim da smjer u kojem moramo ići, o tome je govorio izvjestitelj političko značenje. Mislim da to nije sasvim jasno u testu. Članak 19 odnose između nacionalnih nadzornih tijela i europskih e, tijela Europske unije. Esme. Mislim da to nije tako pozitivno. E, točka članak 20. koji govori o nadležnosti nacionalnih nadzornih tijela. To ne možemo potržiti. Međutim, ovo je pravi trenutak e, za raspravu o ovom izvještaju. To je ključni trenutak i ne možemo ga odvojiti kao što sam rekao od rasprave o Brexitu. To mora izvještaj jasno reći. Naravno imamo i mnogi drugih točaka koje moramo još raspraviti na našim sljedećim sastancima. Moramo imati dobar sporazum gdje imamo sustav istovjetnosti koji je usklađen i uravnotežen ali moramo imati Brexit na umu. Peter, Je, Peter Ježek ima riječ, izvolite. Hvala e, predsjedniče. E, pozdravljam nacrt e, izvještaja. On podcrtava niz važnih točaka koje moramo uzeti u obzir u, ne samo u ovom domu, već i u, komisiji i u ISAS-u. Većina E, ili slažemo se s e, većinom onog šta se e, kaže u izvještaju. suočeni smo sa nizom izazova na području financijskih usluga. Sada pregovaramo izlazak iz Unije najvećeg centra financijskih usluga na našem kontinentu. Mm, e, e, na drugoj strani Atlantika imamo predsjednika koji e, želi opozvati dot Frank zakon. Suočeni s ovim izazovima moramo imati na umu, kao što je izvjestitelj to i učinio, kako da upravljamo našim poslovima s trećim zemljama koje ne spadaju u našu jurisdikciju. E, imamo niz koristi od ovih istovjetnosti, naročito za prekogranične e, poslove kao i za osiguranje visokog standarda nadzora. Mi smo najveće jedinstveno tržište na svijetu, međutim ne smijemo izgubiti iz vida da smo mi jedina jurisdikcija na svijetu koja ima istovjetnost u svojem zakonodavstvu. Naš pristup nije holističan, on je fragmentiran, ide e, od zakonodavstva do zakonodavstva. U idealnom svijetu bismo trebali vidjeti kako e, e, odredbe o istovjetnosti mogu biti koherentnije i moramo izbjeći e, e, trenutne političke odluke, hirovite političke odluke. Moramo osigurati u nesigurnim vremenima da održavamo visoke standarde kao i e, moramo održavati otvoren globalni pogled harmoniziran globalni okvir e, osigurava e, pridržavanje standarda u, cijelome svijetu. E, ako treće zemlje posluju u Europskoj uniji, onda je naročito važno da imamo uzajamno povjerenje sa njihovim nacionalnim regulatorima oni nam moraju dozvoliti da koristimo našu meku snagu na relevantnim međunarodnim forumima kako bismo e, doveli do e, regulatornog usklađenja. E, ono što imamo na raspolaganju je dobro ako ispravno postupamo. Hvala. Filip Lamberts ima riječ. Izvolite. E, dobar dan predsjedniče. Nisam pripremljen za ovu diskusiju. E, nisam se informirao pa neću tračiti vaše vrijeme. E, dati ću vam moje mišljenje pismenim putem. Optužili smo su me na plenarki da sam glup pa sam malo sada ustrašen zbog toga. Gue nije ovdje. Ne vidim kolege iz Guea. Za EFDD ima li netko? E, vi govorite za EFDD? Imam e, slad za EFDD. Ne smijemo diskriminirati protiv Velike Britanije i protiv e, Londona, to bi bila katastrofa. Morali biste biti razumni pri tome. Neću dozvoliti da vaše predrasude e, prevladaju. Mi smo demokratski odlučili da odemo iz Unije, to je naše pravo i morate biti zainteresirani za poslovanje s nama jer smo mi bankari Europe i e, to je grad London, je bankar Europe, e, pa ne smijete e, htjeti naškoditi, već sam puno o tome govorio u prošlosti, ne trebam se ponavljati. Hvala. Thank you. Uh, Za FDD, evo, sada možemo... ENF, oprostite, ENF, imamo li nekoga iz ENF-a? Imamo catch the eye, sada Pervanš Berez ima riječ. Hvala predsjedniče. E, ovaj ini izvještaj komisija ulazi u raspravu o zakonodavstvu E, o nadzoru mm, financijskih usluga i regulaciji financijskih usluga. Imali smo prvu razmjenu mišljenja o ovoj temi. Nakon objavljivanja komunikacije komisije u veljači 2017. E, razmijenili smo mišljenje sa e, direktorom FISME o istovjetnosti vidim jedan, e, e, jednu točku koju se ne slažem, to je režim ekvivalentnosti koji, koji postoji u 16 zakonodavstava. E, to treba prilagoditi novom kontekstu koji se javlja odlaskom Velike Britanije osim, mislim da osim toga gledam na stvari sasvim drugačije. U ovoj točki se slažem. Možda režim ekvivalentnosti možda nije primjeren, ali tu treba, možemo reći dvije vrlo različite stvari. Izvjestitelj predlaže e, da polazimo od gubitka dobiti Govorimo o kvaliteti naših standarda, o naših, e, regulativi i nadzoru e, financijskih e, usluga iz trećih zemalja. Mi smo jako otvoreni prema subjektima koji imaju sjedište u trećim zemljama. Ovaj fit for purpose o čemu govori izvjestitelj nije u duhu e, istovjetnosti. E, ono što smo rekli da je dobar režim u pregovorima e, koje je vodio Michel Barnier naš izvjestitelj želi preći na jedan sustav uzajamnog priznavanja tu imamo ogroman rizik koji bismo, u koji bismo ušli. Ta razlika pristupa e, se nalazi u tome kada izvjestitelj predlaže e, da e, naše zakonodavstvo ne bude dobrim primjerom za elemente evropskog zakonodavstva već da se E, promjeni ambicije e, našeg zakonodavstva i da se one e, usklade sa međunarodnim zakonodavstvima. Ja znam kako je bilo teško našem izvjestitelju za njega je to kritična tema ali e, njegova zemlja nije jedina zemlja za koju, će Brexit imati velik učinak na financijsko tržište. Moramo stoga naći dobro zakonodavstvo. Mislim da apsolutno trebamo izgraditi na dodanoj vrijednosti europskog zakonodavstva. E, moramo e, doći do situacije E, koju ćemo moći imati takozvani fair treatment kako e, e, Evropska unija ne bi bila prikraćena u tom novom kontekstu već da zaista uzmemo u obzir naša načela i vrijednosti ne radi se ni o budućem delegiranju e, nadležnosti i na kraju on ne e, ne e, spominje agencije Europske unije za financijski nadzor koje su mi naravno da moramo modernizirati sustav e, istovjetnosti kako bi bio fit for purpose e, onda e, pitanje transparentnosti tu smo sasvim spremni da formuliramo stajališta koje će nam dozvoliti da budemo da budemo elastičniji E, što se tiče ove e, odluke e, uloga Europska parlamenta, diskusije koje smo imali 2017. godine, htjeli smo osigurati da ne dođe do donošenja arbitrarnih odluka. Ako izvjestitelji želi to spriječiti, onda mora ići e, više prema sustavu e, istovjetnosti bude sličnije sadašnjem gdje komisija na kraju dana donosi odluku nakon e, pomne analize. Mislim da tu moramo još mnogo toga revidirati u izvještaju. Slažem se s izvjestiteljem da trebamo naći rješenje koje je u interesu Europske unije. E, e, stavci na 9, 17, 19, 21 i 23 e, moramo ponovno formulirati. Hvala lijepa. Ja gledam sve kroz perspektivu Brexita ja zaista e, želim da e, me tu izvjestitelj uvjeri u sljedeće. U prvom redu jasno je da e, izlazak Britanije će imati značajan učinak na regulativu. Ali kako će se to dogoditi? Što predlažemo? E, da li će doći do deregulacije i smanjenja standarda e, da li e, Britanija sada blokira neke korisne aspekte regulative Moramo vidjeti kako će e, e, izlazak e, utjecati na regulativu. Istovjetnost. Istovjetnost je vrlo dobar sustav i dobro funkcionira. Međunarodna suradnja se može unaprijediti pomoću sporazuma između Europske unije i trećih zemalja. Gdje bismo to učinili? E, govori se e, da o dvosmjernoj e, ulici, ne govori se o našim visokim standardima. Ja, bih podržala naše visoke standarde u istovjetnom. Davanje istovjetnosti trebamo praktičan okvir. Da, ako to ne bude podložno lobiranju i slabljenju i na kraju u točki 10 kaže se odluke o e, istovjetnosti moraju biti e, jako osjetljive na pitanje e, rizika a i moraju zaštititi interese građana. Moramo također zaštititi interese tržišta. Građani će možda izgubiti mogućnost da financiraju svoje poslovne aktivnosti i stoga moramo biti jako oprezni. Moramo e, to jasno reći da branimo jedinstveno tržište. Istovjetnost mora biti jednosmjeran. Moramo se pridržavati najviših standarda. Nastojati ih postići. ne, već ste govorili, već sam rekao, već ste govorili. Gospodine Coburn, kao prvo ne koristite mikrofon pa vas niko ne čuje. Evo, možda ću... A drugo, govorit ćete kada vam dam riječ. Ako imamo vremena na kraju, jer već ste govorili, kao što sam rekao, dobro? Prije nego što dam riječ komisiji, želim naglasiti nekoliko stvari za koje mislim da su ključne. Mislim da je jako dobro što je izvjestitelj govorio o reviziji i poboljšanju mehanizma za istovjetnost i to ide u skladu sa e, poznatom izjavom e, u zaključcima vijeća kada se govorilo e, na upravljačkoj skupini za Brexit u parlamentu. Dakle, postoji konsensus i dobro je da parlament i dalje razmatra različite elemente. Međutim, želim reći dvije stvari. Kao prvo ne počinjemo od nule, zato što moramo spomenuti činjenicu da sa e, prijedlogom CCP-a za trećim zemljama i sa revizijom ESME već imamo prvi korak e, za e, taj okvir o istovjetnosti. Dakle, ne počinjemo od samog početka, od nula i moramo razraditi stvari na temelju tog prijedloga. Ono na čemu radom su CCP-ovi. Međutim, vjerojatno je da će parlament ići e, u u smjeru koji je dosljedan sa izvornim e, prijedlogom. Dakle, ne radi se samo o razgovoru između parlamenta i komisije, nego i parlamenta s parlamentom. To je prva stvar. Isto tako je bitno da e, namjera e, da namjera izvjestitelja i to uzajamno priznavanje pravila koje nalazim u petoj točki, kao što su rekli sugovornici iz, eh, iz Velike Britanije, Barnije je isto tako rekao, da nemamo uzajamno priznanje pravila. To ne postoji u Europskoj uniji, pa istovjetnost je nešto sasvim drugačije. Postoji putovnica, ali putovnica, jedinstvena putovnica je jedinstveno tržište, ali imamo i međunarodne sporazume koji će omogućiti određenu razinu eh, porezivanja, ali to nije uzajamno priznanje i onda imamo istovjetnost. Dakle, preispitivanje istovjetnosti ne znači, odnosno izvjestitelj ne namjerava to, e, znači to ne znači uzajamno priznavanje pravila. Govorimo o istovjetnosti, a istovjetnost, kao što je vijeće reklo, je uvijek jednostrana. naravno da treba biti temeljena na objektivnim kriterijima, određenom postupku kako bi našim sugovornicima dala određenu sigurnost. Dakle, to ne može biti jednostrani proces, ali to što nije jednostrana ne znači da je e, unilateralna. To je istovjetnost. I don't think that could never be something different than Dakle, e, uokvirivanje, strukturiranje ne znači da to nije unilateralno. I konačno, mislim da je potrebno preispitivanje, ali naravno ja bih bio oprezan u tome e, da budemo negativni prema onome što imamo sada. Moramo preispitati sve odluke, nedostaje im e, transparentnosti jer to je jedan sustav koji E, funkcionira kada raspravljamo s prijateljima SAD-a, oni kažu nemojte sve mijenjati, zadržite to. Naravno da moramo to preispitati i poboljšati u svjetlu Brexita, ali ja bih e, predložio da budemo manje radikalni, manje kritični u odnosu na ono što sada imamo. I konačno, Mislim da je e, uloga nadležnih nacionalnih tijela jako bitnih, posebno na tržištima kapitala, gdje još uvijek nemamo jedinstveni nadzor. Naravno, želimo da nadležna nacionalna tijela dosljedno primjenjuju naša pravila, zato što imamo i jedinstveni pravilnik i to su isto tako i pravila o ISAS-u. Dakle, ne da samo razvijamo suradnju, nego da e, promičemo nadzornu konvergenciju i da osiguramo jednako primjenu zakona, odnosno prava Europske unije. To je ono što je izuzetno važno. Posebno uzevši u obzir praktične elemente, dakle, razgovore o praznim, e, odnosno, viktivnim kompanijama i slično. Jedan od razloga poboljšane istovjetnosti jest da riješimo i te e, potencijalne rupe u zakonu i nedostatke. Ne samo da poboljšamo istovjetnost, nego i da poboljšamo naš pravilnik kako bi e, investicijske tvrtke e, bile sigurnije. Ja sam siguran da će naš pregovarački tim to sve uzeti u obzir dok priprema konačni tekst i kompromise. Ako, gospodin Coburn, onda ako nemamo nikog drugog. Ja sam bio malo šokiran onome što je rekla gospođa Scott Cato. Ona je ovdje izabrana kao britanska zastupnica koja se e, koja brani interese Velike Britanije, a ne interese europskog sustava, europskog projekta E, naravno, ona je e, dio i toga, međutim, to je zabrinjavajuće. Ne želi da City ima poseban e, dogovor, ne želi da Velika Britanija dobro prođe nakon pregovora i cijeli taj projekt, ono što je dobro za projekt, a ne ono što je dobro za građane Europe. Dakle, malo je interesa ovdje u gospodarsko blagostanje građana Europe nego samo za blagostanje europskog e, projekta. Dakle, očigledno postoji veliki strah da ako Britanija ode, a Britanija ima većinu novca i ulaganja, imamo London i ostale stvari koje nam daju velike prednosti, da se bojite da kada mi odemo, i kada stvari dobro idu e, Velikoj Britaniji, mnoge zemlje kao što su Mađarska, Češka, možda čak i Francuska i tamo se neke stvari događaju. Mnogi isto tako žele otići i pridružiti se Velikoj Britaniji. Mislim da ste više zainteresirani za projekt nego za građane Europe. A dogovor sa Britanijom je bolji od toga. Ne mogu vjerovati da gospođa Scott tako govori. Mogu ja odgovoriti? Siguran sam da zastupnici Europskog parlamenta e, zastupaju građane Europe, a ne samo građane svoje zemlje. Ja zastupam građane Velike Britanije. Moli, izvolite. Ako mogu samo odgovoriti na ono što je rekao gospodin Corbyn i ono što je mjerodavno za našu raspravu, mislim da snaga Europske unije je dobra za građane Europe i potpuno odbijam njegovu sugestiju da postoji e, konflikt između onoga što ja zastupam ljude u jugoistaka Europe i, za dobro građana Europe zbog ljudi kao što je on e, znamo da postoje ljudi koji ne mogu činiti jedno i drugo Naravno, većina građana koju mi zastupamo su zaštićeni ako imamo snažnu regulativu i ako branimo jedinstvo jedinstvenog tržišta. Hvala. Sada imamo ovdje Almora Rubin Deservin koji je zastupnik komisije, eh, šef jedinice FISMA. Hvala lijepa, vratit ću se na nacrt eh, i reći ću nekoliko stvari. Nacrt izvješća ne uzima u obzir sve prijedloge koji su dani 2017. prospektus i tako dalje. Mnogo toga je učinjeno i bilo bi važno to spomenuti. Druga stvar koju sam želio reći je uzajamna dimenzija. Istovjetnost u praksi pokazuje da u mnogim slučajevima možete imati mnogo uzajamnih prednosti i priznanja, e, naravno na način na koji je to oblikovano i kako se to prati i kontrolira. Nije to točno da kao što je to sada napisano, da samo putem sporazuma možete imati uzajamnost. Mm, to se razlikuje od odluke MIFID-a koju smo donijeli krajem 2017. kada se radilo o trgovini sa SAD-om. I treće, ovoj, kada se radi o ovoj odluci nije bila e, jednostrana jer se spominjalo, su se spominjali pregovori koji su se vodili i to je bilo vezano uz pitanje provedbe, a to je isto tako nešto što treba spomenuti u ovom kontekstu. Te stvari su povezane i zato odluka, je odluka toliko kratkoročna. Hvala. Hvala izvjestitelj, izvolite. Kao prvo, gospodine predsjedatelju, želim zahvaliti svim kolegama i kolegicama na njihovim pridbedbama i želio bih odgovoriti na neke stvari. Ja sam namjerno spomenuo prevanš da sam, da, sam irski zastupnik s obzirom na vlastite poteškoće sa Brexitom. Želio sam da se to shvati i da ovo izvješće je izrađeno tako da dobije većinu potpore u ovom odboru i to je i nešto za budućnost. Dakle, ne radi se o sebičnom strateškom interesu nijedne države članice. Bila je implikacija onome što ste rekli da samo zato što sam Irac ne mogu biti e, pravedan i pošten kada se radi o ovom pitanju. Isto tako, postoji krivo tumačenje pitanja koje sam postavio na samom početku u smislu da je nešto, da, da je naš sustav e, primjeren svrsi. Dakle, to je bilo pitanje, to je to je bio upitnik. E, dakle, ja sam postavljao pitanje, nisam to tvrdio. Ja ne predlažem radikalno odstupanje i novi okvir, iako neko namjerno pokušava krivo to tumačiti. Naravno da možemo poboljšati formulacije. Ja ovdje predlažem da je to prilagodba kako bismo imali mnogo veći parlamentarni nadzor, ne odluku nego nadzor. Da osiguramo da su postupci jasni svima, onima koji e, podnose zahtjev i onima koji donose odluke. I kako bismo osigurali da postoji mehanizam preispitivanja e, koji e, funkcionira, a ništa od toga nije sada na snazi. Mislim da je izuzetno važno da krenemo prema e, jednom e, stajalištu parlamentarnog nadzora odluka koje se donose. Dakle, da, da postoji nadzor nad donošenjem odluka, a ne nad odlukama. To bi pomoglo mnogim trećim zemljama kada se radi o njihovom odnosu s nama. Kada se radi o uzajamnom priznanju, Naravno u Europskoj uniji imamo jedan e, sustav putovnica, niko to ne može dobiti izvan Europske unije. Radi se o našoj putovnici i zbog integriranih financijskih tržišta. I ako niste članica Europske unije, to ne možete dobiti. Jednako tako imamo sustav istovjetnosti, a ja sugeriram kako se to može poboljšati, ali postoje primjeri uzajamnog priznanja kojeg smo prihvatili. Recimo, uzajamno priznanje se već događa na nekoliko područja kao što je osiguranje, ponovno reosiguranje sa Sjedinjenim državama. To je primjer uzajamnog priznanja i zaista e, se na to pozvalo kada smo tražili e, značajan e, trgovinski sporazum sa Sjedinjenim državama da će postojati financijsko poglavlje za to dakle već se to dogodilo. Međutim, ja sugeriram u stavku petom, o točki pet, i ja se slažem, gospodine Fernandese, zašto to možda može mijenjati. Ne radi se o radikalnoj promjeni okvira kojeg sada imamo, nego o boljoj strukturi oko tog okvira i mislim da to možemo postići i da to moramo pokušati postići. Što se tiče e, Europskog nadzornog tijela prema nadležnim nacionalnim tijelima, e, znanje je na nacionalnim tijelima. Mi svi prihvaćamo to i to je političko pitanje i svi to znamo iz rasprave koja se vodila e, u vezi s revizijom ESOM. Kako ćemo to uravnotežiti? U odnosu na proces donošenja odluka putem nadležnih nacionalnih tijela, naše donošenje odluka sada o istovjetnosti e, se e, donosi na, i, to je jedno, jedan, jedno političko pitanje. Želim zahvaliti kolegama koji su rekli da je ovo izvješće uravnoteženo i da možemo napredovati na ovoj raspravi. Želim raditi s vama kako bismo imali dobar ishod i ne želim da ovo bude e, samo E, neka vrsta protuteže postojećih pregovora o Brexitu. U svakom slučaju želim vidjeti veću transparentnost vezanu za proces donošenja odluka i ulogu ovog doma u budućnosti. Mislim da nije prihvatljivo danas da značajne odluke za treće zemlje se donose bez legitimnih e, preispitivanja i bez e, dobrog parlamentarnog nadzora. Ako to učinimo, to će zaista biti dobro i e, kao posljedica izvješća komisije iz, prošle godine moramo to uzeti u obzir. Dakle, zaista se radujem što ću raditi s kolegama i što ćemo postići određene rezultate, a većina e, ovdje vjerojatno može podržati to izvješće. Hvala lijepa. Raspored je sljedeći. Ispričavam se, mogu reći još jednu rečenicu. Zaboravio sam e, se ispričati za gospodina Foxa, on mi je dao kopiju svojih e, e, primjedbi, on je izvjestitelj u sjeni za ECR. Samo želim to spomenuti. Nažalost, mi smo zanomarili te primjedbe jer nam nisu poslane, ali zamolit ću da nam date primjerak tih primjedbi. Dakle, sljedeći četvrtak je rok za amandmane e, do kraja radnog dana, razmatranje amandmana 28. svibnja i u Ekonu 19. E, i 20. lipnja. E, plenarno, zasjedanje to ćemo potvrditi u rujnu. Sada zatvaramo sastanak, počinjemo sutra u 11 sati ujutro. Hvala vam lijepa.